Darf Sie bitten, Platz zu vas zamoliti da zauzmete svoja mjesta. Sastanak e, konferencije predsjednika je ovim otvoren. E, pozdravljam kandidata za potpredsjednika Europske komisije, gospodina Hansa Timemansa. Kao što znate, e, Europski parlament prema članku 118 i aneksu 16 poslovnika glasa o članovima e, nove komisije. E, mi moramo e, odlučiti da li su kandidati kompetentni za specifične poslove koji su im namijenjeni i za i općenito da li zavređuju biti članovi kolegija komisije. Današnje saslušanje je posljednje saslušanje u nizu. E, gospodin Timemans će najprije dati uvodno izlaganje u trajanju od 15 minuta, potom će slijediti ukupno 45 pitanja koja ćete postaviti vi, cijenjeni kolegice i kolege. Svatko ima maksimalno dvije jednu minutu za postavljanje pitanja, gospodin Timemans dvije minute za odgovaranje na pitanja. Kako imamo ograničeno vrijeme, molim vas da se pridržavate vremenskog ograničenja i molim vas da se u e, svojim pitanjima svedete na ono bitno. Ovo saslušanje može se uživo pratiti preko e, interneta. Još jedna tehnička E, tehnički naputak. Poznate, dame i gospodo, da sam vrlo e, inače ljubezan čovjek i međutim osim kad se radi o prekoničenju vremena e, tu sam potpuno netolerantan. To znači 15 sekundi nakon što je vrijeme isteklo već počinju Govoriti lampice i e, ja ću vam isključivati mikrofon. Žao mi je što vam to moram reći, ali to je tako. Gospodin Timemans, to vrijedi i za vas. Imate dvije minute da odgovorite na svako pitanje i molim vas da se tog vremenskog ograničenja pridržavate kad vidite da, se, da su se e, upalile dvije crvene zvjezdice, to znači da ste potrošili svoje vrijeme. Da li ima pitanja u vezi sa procedurom? To nije slučaj. Izvolite.